predsjedanja i stoga ovdje pozivam i pozdravljam premijera, talanskog premijera, gospodina Rencija. Izvolite. Presidente Schulz. Uvaženi predsjedniče Schulz, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, odmah ću preuzeti riječi koje ste vi, gospodine predsjedniče, uputili ovom domu u sjećanje na ono što se dogodilo prije 70 godina u Auschwitzu. I odmah želim vam dati uvjerenje da će se talijanska vlada italijanski narod i dalje zalagati kako bi se borio protiv tog nedjela koji obilježuje Europu već desetljećima. A danas to skreće našu pozornost na dugu na dug koji imamo prema prošlosti i također dug koji imamo prema budućim generacijama. Pozdravljam vaš uvodni govor i on nam omogućuje odmah da prijeđemo na sam sadržaj bilance talijanskog predsjedavanja Europskom unijom i pri čemu se također želim podsjetiti odakle smo krenuli. Dakle, upitali smo se jesu li ove institucije, ovi političari, ovi zastupnici teritorija koja čine Europsku uniju u stanju steći pravo da budu nasljednici. Što to znači, znači biti nasljednicama? To znači znati da Europa za nas nije samo sjećanje, ona kao prvo predstavlja nadu i ona je naš zalog za budućnost, ne samo za prošlost. Ona znači priliku, ne i razlog za zabrinutost. Mi smo, jesmo li mi u ovih šest mjeseci uspjeli se suočiti sa tim izazovom? Svjestan sam da mediji, djelatnici, prije nego što se pozabave ovom bitnom temom uvijek traže da govorim o rezultatima i da kažem jesam li zadovoljan onime što je Europa učinila za Italiju. No to je pogrešno postavljeno pitanje, gospodine predsjedniče, zato jer oni koji se bave politikom nikad nisu zadovoljni. U protivnom onda bi trebali promijeniti zanimanje. No ne predsjedava se Europskom unijom eh, misleći na interese vlastite zemlje, nego se predsjedava Europskom unijom razmišljajući o tome kako Europa može imati priliku za budućnost. Mi, Italijani, bez obzira na našu političku opredjeljenost, vrlo dobro znamo da izazovi se ne nalaze ovdje, nego u Italiji. Nije dovoljno tu govoriti o klišejima strukturnih reformi, nego treba reći da Italija ako želi biti konkurentna na globalnoj razini mora se okrenuti sebi. A ovih šest mjeseci smo učinili mnogo u našoj zemlji i ono što je potrebno Italiji čine talijanski državljanin, a ne europske institucije. Italijanski državljani trebaju biti svjesni i činjenice da smo u ovim godinama mi dali više sredstava Europi nego što smo ih primili. Svake godine Italija isplaćuje Europskoj uniji otprilike 20 milijardi eura, a prima otprilike polovicu i u tom vremenu smo pomogli u spašavanju ne samo prijateljskih država, nego i banaka. I to smo učinili ne zbog velikodušnosti, nego zato što vjerujemo u europske institucije i to smo učinili ne ulažeći niti jedan cent europskih sredstava kroz e, vlastitih institucija i vlastitih banaka koje su nakon sredstva e bile prisiljene na dokapitalizaciju. Mi smo to činili zato jer vjerujemo u Europu. Italija ne traži od europskih institucija pomoć, nego dolazi kako bi ponudila bogatu povijest e, koja započinje sa Rimom od rimskih ugovora, ali i povijest koja počinje i mnogo prije, počinje sa dijelima koja su učinila velikim naš kontinent i našu zemlju. Mi imamo takvu zamisao o Europi, o Europi koja je veliki prostor nade za buduće generacije i znamo da se našim problemima moramo pozabaviti u Italiji kao što činimo i e, reformom izbornog zakona i također reformom javne uprave i svime onime što je talijanska vlada uspjela provesti u ovih šest mjeseci, ali to smo učinili učinili također pod dojmom jedne europske vizije koja je imala brojne zagovornike u povijesti naše zemlje i Dopustite mi, gospodine predsjedniče, i također dopustite mi, uvaženi zastupnici, da tu navedem samo jedan primjer toga koji je simboličan za sve i to je u ovih šest mjeseci predstavljalo misao vodilju za našu zemlju. Dakle, od današnjeg dana e, želim da prenesete pozdrave predsjednika Talijanske republike Đorđa Napolitana koji se zalagao za Europsku uniju i koji upravo danas ostupa sa vlastitoj dužnosti nakon što je ostvario brojne rezultate i suočio se sa poteškoćama u Italiji, sa inteligencijom i mudrošću koju mu mnogi od vas priznaju jer su to prepoznali i ovdje u ovom domu u proteklim godinama. Dakle, tijekom ovo polugodišta Italija je ostvarila dva velika cilja. Prvi, pridala je političku važnost eh, vašem radu, gospodo zastupnici. 2. srpnja kada smo došli ovamo kako bismo obilježili početak talijanskog predsjedavanja, još nismo imali novu komisiju. Zajedno sa svim ostalim vladama mi smo donijeli jednu ja bih rekao povijesnu odluku, odnosno odlučili smo pridati političku vrijednost rezultatima izbora 25. svibnja. Odabir Jean-Claude Junckera za predsjednika komisije ne proizlazi jedino iz priznavanja rezultata koji sam po sebi ne bi bio dovoljan zato jer stranka koju Jean-Claude predstavlja nije dobila većinu zastupnika kako bi se izglasalo povjerenje, nego se to ostvarilo zahvaljujući političkom djelovanju koje, zahvaljujući valorizaciji uloge predsjednika Junkera, je omogućio također i da se da dublji značaj glasovima građana i time se povjerilo komisiji jedan politički paket reformi za naredne godine i to je prvi put da se tako nešto dogodilo u povijesti europskih institucija, ali nadam se da to neće biti posljednji put e, i da će se to također potvrditi političkim djelovanjem u budućnosti. To je također važan korak naprijed. I u tom kontekstu Italija je predložila izmjenu gospodarske paradigme koja je obilježila našu raspravu u proteklim godinama. Dakle, ja smatram da ili trebamo promijeniti kurs našeg gospodarstva ili ćemo ostati na začelju svijeta koji se brzo mijenja. Predsjednik Juncker je upravo uvažio tu misao i to je prenio svojim kolegama i Danas e, imamo ovaj simbolični događaj kada će gospodin Juncker predstaviti E, sredstva za, e, e, za, ulaganja koja su potrebna za njegov plan ulaganja i to su dva koraka koja će dati smatramo pozitivne rezultate. Mi priznajemo da se krećemo u pravom smjeru i spremni smo učiniti još više i odigrati svoju ulogu. Spremni smo još velikodušnije uplatiti u fond i također smo čvrsto uvjereni da će se ulagati u fleksibilnost jer da nema fleksibilnosti ako je ne bude, onda danas e, brojne zemlje iz kojih dolazite ne bi imale sada ove povoljne uvjete, dakle obnova Njemačke ne bi bila toliko jednostavna bez fleksibilnosti, niti bi se mogli ostvariti drugi ciljevi. No ono što želim reći jest da je u ovih šest mjeseci ostvarena jedna važna promjena kursa. Ja se sjećam lipnja ove godine kada smo imali sastanak na vrhu i sjećam se također e, rasprave, i to vrlo oštre rasprave koje sam imao sa kolegama i šefovima drugih vlada kada smo govorili o važnosti ulaganja u rast i kada smo istacili važnost drugačijeg ulaganja u odnosi između gospodarstva i fleksibilnosti. Čini se da je proteklo mnogo vremena od tada, ali zapravo prošlo samo šest mjeseci. Mislim da su to rezultati koji se međusobno uklapaju, dakle ulaganje u politiku sa politikom komisije koja bira određeni pravac. Mogao bih e, tu na dugačko govoriti o rezultatima. Imamo sporazum o klimi, o energetici, zatim prijelaz sa operacije Mare Nostrum na operaciju Triton Također, institucionalno djelovanje koje se odbilo u ozračju pozitivne suradnje, zatim automatski mehanizmi protiv porezne utaje, međunarodna suradnja, deklasifikacija pregovora za TTIP, do čega je bilo mnogo stalo u ovom e, parlamentu i međutim tu smo imali i neke poraze i smatram porazom da su da je ovaj parlament kao institucija preuzeo određene obveze za koje se tražilo također zalaganje i e, komisije i vijeća, međutim te obveze nisu dale rezultate. Mi smo predstavili ovaj dokument koji je dokument koji donosi sve rezultate ovoga semestra i sada mi dopustite da pređemo i na završni, drugi završni dio ovog uvodnog izlaganja, odnosno vratimo se osnovnom pitanju, jesmo li u ovih šest mjeseci uspjeli vratiti dušu Europi? Teško je ući u ovu raspravu u trenutku kada rasprava o dubljem značenju Europe suprotstavlja s jedne strane sramotnu demagogiju sa obilježjima koja daju nadu Europi i na to je podsjetio i papa Franjo vrlo lijepim riječima. To je zamisao Europe kao nečega što treba, što je potrebno svijetu. No s druge strane se stavlja naglasak na demagogiju, na strahove i nastoji se svesti naše vrijednosti na jedan manji prostor, svesti ih unutar jednog okvira, unutar jedne tvrđave, ali zapravo mjesto Europe nije tvrđava, nego je trg mjesto Europe nije rov, nego je muzej, nego je škola. Mjesto gdje Europa pripada nije ili. Ključna riječ koja obilježava Europu nisu sukob, nije sukob, nego je dijalog. I zbog toga dopustite mi da budem jasan. Mi smo u ovom domu otvorili europski semestar. Posjećajući se jedne mlade žene Mirjam koja se nalazila tada u Sudanu i bila je zatvorena zbog svoje vjeroispovijesti. I ponosim se što mogu reći da smo u ovih šest mjeseci omogućili toj mladoj ženi da se vrati na slobodu i da odnese svoje dijete koje je rođeno u zatvoru u slobodu, da mu omoguće slobodan život, zato jer je Europa iznad svega sloboda. I dopustite mi da kažem da sa dubokim osjećajima mogu reći da sam 20. kolovoza imao priliku i u vaše ime doživjeti i e, prelijepu ali i tešku situaciju ući u jedan izbjegliški logor. Ja se prisjećam trenutaka kada je u Srebrenici Europa šutila, nije imala hrabrosti otvoriti usta i čak su i plave kacige sa zgražanjem, ali i bjedno prisustovale nasilju i genocidu. Danas vidimo brojna mjesta u svijetu gdje stanovništvo proživljava bol i strah i užase. Mislim da Europa mora biti tamo prisutna i to znaju dobro također i oni građani koji su izišli na ulice u Parizu. Oni to znaju dobro zato jer su neki mediji rekli da je povijesna fotografija fotografija lidera. To nije fotografija vođa koji zajedno stupaju, nego je to e, povijesna fotografija jednog naroda, naročito francuskog naroda, čiju povijest su obilježili prosvjetljenje katedrale, razum i ljepota. I ja ulazim u Strasburu, sjedište jedne europske institucije, ali također i e, Francuzima želim e, prenijeti izraze počasti svih Italijana nakon svega onoga što se dogodilo. No, dopustite mi da kažem, gospodine predsjedniče, želim prenijeti i tu duboku misao i izuzetno iskustvo koje smo stekli i ostvarili slušajući pjevanje Marseljeze dok smo hodali i promatrajući muškarce i žene koji se nisu predali užasu i strahu i koji su svojom prisutnošću na tim trgovima, na tim ulicama rekli da je Europa veća od prijetnji i da su naše vrijednosti stažije od njihovih napada i da svatko od nas ako želi doista biti vjeran europskoj ideji, ideji europskog jedinstva ima naravno zadaću prepoznati neprijatelja zato jer neprijatelj postoji. Ne smijemo misliti da nema neprijatelja. Naravno da neprijatelja ima, ali oni kažu koji kažu da je neprijatelj vjera bi trebali ponovno pročitati jedan veliki govor koji je održao egipatski predsjednik i Želim istaknuti da je bilateralni sastanak koji smo imali u Kairu i onda u Rimu sa Egipćanima bio jedan od važnih prekretnica za mediteransku politiku, ali e, taj govor koji je on držao e, prvog dana u godini na jednom sveučilištu u Kairu upravo sadrži njegovo objašnjenje činjenice da neprijatelj nije vjera, nego je ona ideologija koja nastoji ubiti i samu zamisao vjere koju pronose osobe poput Alsizija i to svakoga dana. Neprijatelj postoji, to je ideologija, to je fanatizam, ali velika opasnost koja je pred nama nije neprepoznavanje neprijatelja, nego je uvjerenje da nas strah može spriječiti, zaustaviti, blokirati. Dakle, smatram da podizanje zidova, podizanje granica, stajanje, zaustavljanje znači da nismo europljani. Gospodine predsjedniče, neki idu i dalje u političkoj i kulturnoj raspravi i kažu da trebamo živjeti u strahu. Došlo je do toga da neki tvrde da je riječ identitet u suprotnosti sa riječju integracija kao političaru, kao ljevičaru, dopustite mi da kažem da mi nikad nećemo prepustiti riječ identitet onima koji biću glasnije, zato je riječ identitet e, riječ koja nam pripada, koja je lijepa, koja se odnosi na nas i ona izražava duboki smisao europejstva. Ja sam ponosan na svoje korijene, ponosim se svojim porijeklom, svojim obrazovanjem, pripadam svojoj zemlji i e, ponosim se time što sam europljanin, što sam talijan, što sam florentinac i e, također e, sam ponosan na činjenicu da tu pronosim svoj osobni identitet, zato jer je to moje osobno obilježje. Suprotnost identitetu nije integracija, nego je to anonimnost, a suprotnost integracije je dezintegracija, raspad. Dakle, mi danas moramo imati hrabrost reći jasno, sa odlučnošću, da kada u europskim institucijama i izvan njih e, se identitet e, brani zatvaranjem u u ime sigurnosti, onda uvijek svi moramo ponavljati da su odgovornost i sloboda preduvjeti za sigurnost i da sigurnost nije moguća bez slobode u Europi i da u ovome svijetu naši neprijatelji, budući da nas nisu mogli ubiti, nastoje promijeniti naš način života. Mi ne smijemo nikome dopustiti da promijeni naš način života. Nazovite to kako želite. Možemo to nazvati ratom, možemo to nazvati sukobom ili kako god želite, no ipak postoji jedna konkretna stvarnost. Strašna demagogije može donijeti koji glas više, ali ako smo mi ovdje vođe, politička klasa, ako smo mi sposobni voditi institucije, onda je izazov koji nam predstoji povratak Europi i obavljanje i dalje naše dužnosti. I to me navodi na sljedeću misao. I ta je misao vrlo jednostavna i to ću iznijeti kao zaključak. Ako se danas politika vraća u Europu, to je zato što smo u ovim mjesecima, u ovim godinama svjedočili činjenici da svijet traži više Europe, a ne manje Europe. No, moramo priznati istinu. Ova vrsta Europe koju smo izgradili u ovim godinama odaje prečesto dojam da je ona model koja se temelji samo na gospodarstvu na mjerilima, na ograničenjima, na mjerama štednje. Gospodine predsjedniče, mislim da na kraju ovih šest mjeseci možemo reći da je takav stav pogrešan i da ova promjena koju donosi Junkerova komisija je promjena koju smo trebali primijeniti na proteklih šest godina, ne šest mjeseci. Danas je svijet u previranju, mijenja se i ulaže u budućnost. Međutim, Europa to ne čini. Mi smo bili zajedno u Brisbaneu na sastanku G20 i tamo se govorilo o ulaganjima, o rastu, o inovaciji i te su riječi odjeknule svugdje. Mi moramo biti prethodnica tih promjena, a ne začelja. A to ćemo biti jedino ako se Europa pogleda u oči sa svješću o tome da je ona super sila. Ona super sila koja zastupa vrijednosti koju bi određena demagogija htjela izbrisati. Prepuštajući predsjedavanje Latviji, ja se želim posjetiti na činjenicu da kada je ovaj parlament izašao na izbore da se to odigralo pod talijanskim predsjedavanjem 1975. Tijekom talijanskog predsjedavanja se sklopio sporazum e, o izravnim izborima za Europski parlament, što je bio važan i značajan trenutak. Prije 40 godina Latvija ne samo da nije bila dijelom Europske unije, nego se nalazila u potpuno drugčijem kontekstu. Danas dokazujemo da se Europa može promijeniti, međutim moramo biti svjesni i toga da nas ove promjene moraju navesti da sagledamo drugačije politiku susjedstva i to je nasljeđe koje ostavljamo sljedećem predsjedništvu. To znači također i više pozornosti na sredozemlje i na europsko proširenje zato jer ne možemo biti bez Albanije, bez Srbije, bez Crne Gore i ne možemo dopustiti da ovu raspravu diktira strah Naravno, to se odnosi i na odnose između Ukrajine i Rusije, što je jedna od najosjetljivijih tema o kojoj smo raspravljali tijekom ovoga semestra i mislim da će ona obilježiti također i naredno razdoblje. Dakle, Pozivam vas da sudjelujete i na danje međunarodne događaje koje će organizirati Italija, naročito Expo, jer ćemo se 1. svibnja pozabaviti e, o time kako prehraniti planet, kako uložiti u ljude i to znači ulaganje u budućnost, ali i borbu protiv gladi. I ja ću vas ostaviti ne sa e, miše o Telemahu, nego o Odiseju. E, znam da neki od vas teško pročitaju više od dvije knjige, ali ja sam naučio o tome što je Europa, ne u hodnicima institucija, nego sam naučio što je Europa proučavajući povijest svog grada a povijest mog grada je obilježio veliki lik, a to je Dante Alighieri, koji je pisao o Odiseju i stavljamo u usta riječi koje su doista značajne i za današnjicu, kada bismo se htjeli zatvoriti u kuće u strahu. Dakle, Dante kroz riječi Odiseja kaže da nismo stvoreni da bismo živjeli u bijedi, nego kako bismo se borili za vrline i za znanje i mislim da je to velika poruka za nas danas. Mi se nalazimo sada pred prekretnicom i trebamo odlučiti hoćemo li živjeti u bijedi sljedeći jednu demagošku poruku koja će možda donijeti koja, koji glas više, ali koja nam neće omogućiti da vladamo Europom, a s druge strane imamo mogućnost da se borimo za vrline i za znanja, a to znači biti europljani. I mi sa emocijama, ali i sa odgovornošću znamo da je Europa pravo mjesto za sučeljavanje sa izazovima sutrašnjice. Svime želim zahvaliti ovoj instituciji na suradnji i kažem predsjedniku Europskog parlamenta da se Italija Italija uvijek zalaže za civilizaciju, za vrijednosti i za ideale i da će se uvijek zalagati za Europu naroda, koja je Europa naroda, a sve manje Europa birokracije. Hvala. Zahvaljujem e, premijeru. Gospodine Coburn, sada ste već 12 puta izviknuli e, glupost. Mislim, ljudi već pomalo misle da se vi tako zovete. Mislim, pa evo riječ predsjedniku komisije Junckeru Gospodine Juncker izvolite. Sehr verehrter Herr Präsident. Poštovani predsjedniče, predsjedniče vijeća, gospodine Renci, dame i gospodo, uvaženi kolege zastupnici. S vremena na vrijeme se pojavlju, pojavi trenutak kada je teško razmišljati o sljedećem trenutku i ispravno ste spomenuli oslobođenje Auschwitza jutros kada ste otvorili ovo zasjedanje. Oni koji su rođeni davno prije rata i koji poznaju činjenice koje ste spomenuli, oni koji su rođeni kasnije ne mogu zamisliti ono što se dogodilo u Europi ne samo između 1940. i 1945. nego i nakon 1930. Mislim da moramo izvući pouke iz povijesti i sjetiti se krivih početaka. Danas smo na francuskom državnom teritoriju i ne možemo zaboraviti dramu i kolektivnu i pojedinačnu tragediju koja je pogodila Francusku tijekom prošlog tjedna. Još uvijek smo šokirani užasnuti izgranuti nad onim što se dogodilo nedavno u Parizu. Da, svi smo mi Charlie, ali diljem svijeta ima mnogo onih koji se smatraju šarlijem i na koje trebamo misliti. No budući da sam u Francuskoj, želim reći živjela Republika, živjela Francuska. Nous sommes arrivés Mm, upravo se završava talijansko predsjedništvo i počinje latvijsko predsjedništvo. I to je trenutak da razmislimo dalje. E, završava se talijansko predsjedništvo, predsjedništvo jedne od zemlja, zemalja osnivačica Europske unije a sutra će nam se obratiti predsjednica Latvije. Tko bi pomislio da će 2015. godine Latvija predsjedati e, i voditi sudbinu Europe. Tko bi pomislio da ćemo čuti e, govor latvijske premijerke, a to će biti simbol zemljopisne i povijesne pomirbe u Europi. I to će zapravo biti završetak e, jednog e, dijela povijesti kada je Europa bila podijeljena u dva dijela i želim reći i živjela Europa jer e, je ovo jedan veliki povijesni trenutak za Europu. I možemo biti ponosni na ono što smo postigli prethodnih desetljeća. Evo dolazimo do kraja talijanskog predsjedništva i htio bih e, tom priliku, tom prilikom svom dragom prijatelju odati počast na uloženom trudu. Ja sam e, u pet navrata predsjedao vijećem, dva puta Europskim vijećem tijekom svoje karijere i znam kakav imamo osjećaj na kraju predsjedništva osjeća se olakšanje e, što se može predati palica sljedećem, sljedećoj državi koja će predsjedati. Međutim, isto tako smo svjesni činjenice da nismo mogli postići sve što smo htjeli na početku predsjedništva. Talijanska vlada je mnogo toga postigla. E, između ostalog je dogovoren proračun za 2014. i 2015. godinu i u tom kontekstu je suradnja između komisije i predsjedništva bila vrlo cjelovita i zajedno sa drugim proračunskim tijelom ovdje u Europskom parlamentu mogli smo ostvariti kvalitetnu suradnju, međutim bez svakodnevnog truda talijanskog predsjedništva ne bismo bili mogli postići te rezultate a da to nije ostvareno, danas bismo bili usred proračunske krize, a to bi se odrazilo na svaki trenutak. Talijansko predsjedništvo je postiglo to da smo uspjeli donijeti sve e, pravne odluke vezano uz jedinstveni mehanizam i jedan od glavnih stupova bankarske unije. Isto tako smo se mogli osloniti na političku volju talijanskog predsjedništva kada je riječ o napretku u području investicija. Za vrijeme predizborne kampanje i za vrijeme potvrde komisije u Europskom parlamentu dogovoreno je da ćemo imati strukturne reforme, investicije, ali isto tako i gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta, a to se konkretno pretočilo u investicijski plan koji sam vam predstavio krajem 11. mjeseca. Bez ohrabrenja i političke volje talijanskog predsjedništva komisija ne bi bila u mogućnosti tako brzo raditi na toj važnoj dimenziji Europske unije koju predstavlja Eh, koje predstavlja pokretanje gospodarskog rasta. Kao što je Mateo rekao, sada imamo sve potrebne zakonske tekste koji su potrebni za osnivanje eh, investicijskog fonda. Danas će komisija donijeti priopćenje vezano za fleksibilnost eh, u okviru pakta o stabilnosti i rastu. Dakle, to su neke odredbe o fleksibilnosti te o paktu o stabilnosti. I, i tu i u tom smislu dugujemo mnogo talijanskom predsjedništvu koje je nadahnulo aktivnosti Europske komisije. htio bih reći da je istina da je talijansko predsjedništvo dobro odradilo svoj posao. E, dakle, bilo je na visini očekivanja i htio bih reći da će talijansko predsjedništvo na kraju mandata da će se moći prisjetiti e, plemenitih e, ambicija koje su ga vodile tijekom predsjedništva i Viva Italija. <clears throat> Zahvaljujem e, gospodine Juncker. A sada u zapučene gospodin Weber, predsjedniče komisije, e, premijeru, dragi kolege i kolegice. Italija je središnja zemlja Europske unije od velike važnosti e, gospodarstveno, kulturološki, povijesno i upravo zbog toga Očekivanja od vašeg predsjedanja bila su doista velika e, kada ste krenuli s predsjedanjem prije pola godine. I želim reći u ime kluba EPP zastupnika da je mnogo toga učinjeno i da rezultati znači da dana imamo stabilan proračun što je nešto na čemu vam zahvaljujemo jer je to i doprinos talijanskog predsjedništva. Zatim je talijansko predsjedništvo na dnevni red donijelo i temu migracija. Zahvaljujem ministru e, koji je e, unio taj, e, tu temu na dnevni red i doprinio tome da mi e, europljani osjećamo naše zajedničku odgovornost te također ove velike teme fleksibilnosti investicija koje su se otvorile u posljednjem razdoblju. Dakle, hvala na odrađenom poslu ministrima i stručnjacima. Također želim se zahvaliti na izjavama na temu e, dimenzija e, odnosno povijesne demokratske dimenzije u posljednjih pola godina. Dakle, vaša izjava da smo mi dali europljanima e, odluku kako e, Europu voditi upravo je znak e, upravo toga da su e, birači odlučili da predsjednik komisije bude gospodin Juncker i da su doista poduprli pučane na ovim izborima. A sada o budućnosti. Naravno, e, ništa se neće promijeniti u našim odgovornostima, odgovornostima Italije također. E, govorili smo o investicijama, govorili smo o e, Europi možda ne e, toliko gospodarstva nego vrijednosti i u tom smislu e, mi stalno ide kroz, e, kroz um zašto uvijek sve temeljimo na tim opozicijama ovo više ovo manje nego sve to treba međusobno funkcionirati naime vrijednosti Europe možemo pojasniti prema građanima samo ako budemo jaki ekonomski i ako Europa ima jako gospodarstvo. Stoga ne trebamo raditi u opozicijama, nego podcrtavati sve ono što nam je važno. I kada govorimo o investicijskom paktu e, gospodina Junkera, koji će poslije podne još pokrenuti legislativno, onda da, Kažem, e, potpredsjednik Tajnen uvijek govori o tome da treba više investirati u Europu i mi sada kažemo upravo da je ovaj važan dio investicijskog paketa su strukturne reforme i stabilnost nacionalnih proračuna koje treba potupirati proračun. Dakle, kada govorimo o fleksibilnosti, naša je zajednička e, želja da pojasnimo točno što znači fleksibilnost. Gospodine Renci, vi ste također odlučili u vijeću da ovi propisi paketa od šest mjera i dva mjera treba ostati takvi kakvi jesu, ne Dakle, države se trebaju potruditi e, ukupnom e, zaduženju doći do 60% BDP. I jedna i druga strana su pravu e, u interpretaciji fleksibilnosti i treba jasno reći što to znači, ali s druge strane treba podsjetiti na to što je vijeće odlučilo da se, da se propisi ne mijenjaju i također propisi u Europi moraju biti pouzdani jer samo tako će biti e, e, ljudi imati povjerenja u njih. I također ovaj tjedan e, pokrenuo jedan sasvim drugačiji ton u Europu jer smo svi pod dubokim utiskom onoga što se dogodilo u Parizu i na našem kontinentu. Stoga zaključno još jednom želim podcrtati što nas povezuje kao europljane, ove emocije koje su nas sve prožile ne smiju nas spriječiti u tome da pronađemo dobar put za naš kontinent. Želim još jednom jasno reći da ono što jest e, ključna karakteristika Zapada da nisu e, ideje koje e, se prakticiraju sada u svim zemljama Europske unije na krajnjim ekstremnim krajevima, nego Zapad je prosvjetljenje, raz, razdvajanje države i religije i to su sve vrijednosti za koje se moramo boriti i u budućnosti. Zahvaljujem. Za SDP, gospodin Pitela, izvolite. Uvaženi gospodine Renci, u ovom domu ste 2.7. u inauguracijskom e, govoru talijanskog predsjedništva, kao što ste i sami podsjetili prije nekoliko minuta, rekli da je veliki izazov koji nam predstoji ponovno pronaći dušu Europske unije. U nedjelju smo bili u Parizu i duša Europe je bila upravo tamo, među milionima ljudi onima koji nas žele zatvoriti u naše domove, onima koji žele podići zidove i širiti strah i nepovjerenje, odgovorili smo u nedjelju izašavši na ulice i zajedno stupajući. Napad koji je izvršen u Parizu nije samo napad na slobodu izražavanja i misli, nego je i napad na europsku suverenost, a europska suverenost znači da jedan narod smije slobodno izabrati način života i da nam nitko ne smije nametati način života koji ne želimo. Ne smijemo pasti u zamku terorizma koji bi htio pretvoriti naša društva u tvrđave pod opsadom. Nakon 11. rujna SAD je odlučio izgraditi više zatvora nego sveučilišta. Nemojmo počiniti istu grešku u Europi. Europljani žele živjeti u jednom otvorenom društvu u kojem sloboda i sigurnost su istoznačnice. Pronaći ponovno Europu nije samo retorička tvrdnja, nego to znači pozabaviti se ljudima, njihovim težnjama i njihovim strahovima i to znači podariti im e, slobodan i dostojanstven život. A prva sloboda je sloboda od potrebe. Slijepo trčanje za gospodarstvom je dovelo do širenja siromaštva i nesigurnosti, a talijansko predsjedništvo je stvorilo preduvjete za ponovno pokretanje Europe. U srpnju, kada ste govorili o ulaganjima koje je bilo potrebno ponovno pokrenuti, mnogi su se smješkali, gospodine predsjedniče Renci. Danas poslije podne, kao što je rekao predsjednik Juncker, a i vi sami, e, komisija će odobriti plan e, ulaganja od 300 milijardi. Imamo plan za rast koji ima i slabosti, ali i prednosti, no moj e, će se klub boriti za to kako bi se to ostvarilo. U uvodnom e, govoru talijanskom predsjedništvu ste govorili o fleksibilnosti i mnogi su se pitali što uopće znači ta fleksibilnost o kojoj Renci govori. To je bila kao borba sa vjetrenjačama. Renci, Don Quixote dolazi ovamo i uspjeva ukinuti ove mjere štednje pomoću kojih se ostvario pakt o rastu i stabilnosti. Danas e, ćemo čuti službeno priopćenje komisije o fleksibilnosti i mislim da će ono sadržavati važne elemente koji se trebamo ponositi. Zahvaljujući talijanskom predsjedništvu uspjeli smo izbjeći hitno stanje i nametanje sankcija zemljama članicama ukoliko bi ove odbile reforme koje nameće Brisel. Ono što je predstavljalo opasnost da se pretvori u lošu komunikaciju se zapravo pretvorilo u izvrsno polazište. To je važno postignuće i to je zlatno pravilo ulaganja. To se činilo snom, zlatno pravilo ulaganja, a to je povijesna bitka za koju se izborio naš klub. Dakle, europska ulaganja je ona predviđena Junkerovim eh, planom će popratiti paktu stabilnosti za one zemlje koje e, ne prijeđu 3%, granicu 3% deficita. I također, e, strukturni fondovi su se činili snom, ali oni su činjenica, oni su revolucionarna činjenica. Da, istina je. Razgovarajte sa građanima, sa privatnim poslovnim djelatnicima, sa poslovnim subjektima, sa institucijama koji se financiraju iz europskih fondova. Da, želimo još i više, ali to su važne činjenice i rezultati. Dopustite me, predsjedniče Šulc, da kažem sljedeće. U jednoj Borgesovoj priči Dijete pita mudraca je li u stanju dotaknuti zvijezde. On se sagne i dotakne zemlju. Dakle, bez buke, ali sa hrabrošću realizmom ovo predsjedništvo je počelo mijenjati Europu i moramo nastaviti tim putem s vama, predsjedniče Renzi. Das e- Za ECR riječ ima predsjedatelj Gutko. Uh, Gospodine Renzi, u lipnju ste se zapitali kako bi izgledala Europska unija kada bismo se sami fotografirali. Mene zanima kako bi izgledalo talijansko predsjedništvo kada biste vi sami sebe fotografirali danas. I moj odgovor je da se ne bi, ne bi bilo Bog zna što zavidjeti što nas ne treba iznenaditi. Od samoga početka je zakonodavni program bio minimalističke prirode s obzirom na izbore. Kako je vaše predsjedništvo uspjelo postići dogovore u području zakonodavstva između vijeća i parlamenta? Kao prvo, što se tiče pranja novca, problem je u tome što je dogovor oko četvrte direktive trebao ne samo rasteretiti obične građane opterećene birokracijom, nego i vidjeti što ćemo učiniti sa milijardama eura kojima se financira organizirani kriminal i terorizam. Zatim genetski modificirani organizmi, tema koja izaziva brojne podjele i o kojoj ćemo glasovati. Neke vlade su više za GMO, a druge su opreznije. Zatim, e, proračun za 2015. vi ste uspjeli postići dogovor u vezi s proračunom, međutim, Europska unija još uvijek ima velik broj nepodmirenih dugovanja i tko će preuzeti odgovornost za tu neodrživu situaciju. Zatim, četvrto pitanje bila je imigracija na sredozemlju, tu su postignuti dobri rezultati od strane talijanskog predsjedništva, Dalje imamo pregovore o TTIP-u. E, drago mi je da je prošli tjedan objavljen, zakonodavni prijedlog e, komisije te da je uvedena veća transparentnost u pregovore o sporazumu. Na taj način su ublažena strahovanja građana. Sve o svemu kada bih, e, kada bih vas trebao ocijeniti, dao bih vam ocjenu četiri. Ne znam e, jeste li zadovoljni tom ocjenom, no mislim da je to ipak vrlo dobar rezultat. Čestitke još jedan put. Gospodin Fehovšat. E, gospodine Renci, bilo mi je drago čuti vaš proevropski govor, jer iskreno rečeno malo me brine situacija u Italiji. Vidim da u najnovijim anketama tri glavne oporbene stranke imaju oko 40% potpore. Međutim, te e, oporbene stranke su protiv veće razine europskih integracija i zato vam želim da postignete uspjehe u reformama koje provodite kako biste zaustavili anti-evropski pokret e, u Italiji jer nam je potrebna Europa u središtu, e, Italija u središtu Europe. Čestitam i na konkretnim e, rezultatima. Sjećam se i predsjednika Napolitana i njegovog govora u parlamentu početkom godine e, kada nam je pokazao put u budućnost. Možda bi najvažnije iz vašeg predsjedništva bilo e, znači povezivanje fiskalne discipline, gospodarskog rasta i investicija. Treba nam jedno i drugo, mislim da to može biti zaključak e, čitave rasprave, no to je tek početak našega rada, jer sada nam je potreban investicijski plan. I gospodine Renci, moram vam reći da ono što nam sada treba jest da sve države članice uđu u sustav jamstava investicijskog plana i nadam se da ćete na tome raditi u vijeću. Sudjelovanje e, država članica e, nije bilo tako u paktu stabilnosti, to smo vidjeli od samoga početka i prema tome nema razloga da sve države članice ne uđu u sustav jamstva investicijskog e, plana. Neke države članice se ponašaju kao da se to njih ne tiče. Drugo, trebaju nam stvarne strukturne reforme. Nije dovoljno da ih se samo najavljuje. E, I na kraju treba nam jedan zakonodavni paket kako bismo otvorili glavna tržišta, no o tome ćemo kasnije s komisijom. E, moram priznati da me talijansko predsjedništvo razočaralo samo u jednom aspektu, a to je da telekomunikacijski paket nije dovršen. E, jer iskreno rečeno govorimo o investicijama, digitalnom svijetu, Google, kaže se da nam trebaju rješenja, a danas 2015. godine nismo u stanju postići dogovor s državama članicama o paketu e, za telekomunikacijske usluge, ne možemo uspostaviti e, internetsku neutralnost i ne uspijemo raditi na digitalnom tržištu. Nadam se da će se tijekom sljedećih šest mjeseci raditi na uspostavi digitalnog tržišta, da će to biti prioritet. Hvala. Za Malteze. domenica Parigi Gospodine predsjedniče, u nedjelju u Parizu milijuni građana su konačno omogućili srcu Europe da zakuca i bilo je lijepo vidjeti da su zajednički stupali europski lideri na ulicama umjesto da se sastaju u zadinjenim eh, prostorijama govoreći o granici od 3%. Vi ste prije šest mjeseci otvorili knjigu snova i omogućili ste europskim državljanima da se približe jednoj instituciji koju ste i sami smatrali dosadnom e, i vi ste omogućili i da razmišljamo o hrabrosti i energičnosti. No to je ostalo na riječima. Vi ste uložili u ovih šest mjeseci svoju energiju tražeći rupe u ugovorima koje bi trebalo ili revidirati ili odbaciti. Samo bi luđak povjerovao da bi se Italija s ovakvim dugom e, i sa ovakvom recesijom mogla pridržavati fiskal kompakta. Vi ste također e, omogućili nam da razmišljamo o, jednom sredozemlju koje je udaljeno od raznih prošlosti i carstava. Međutim, niste imali hrabrosti tražiti kraj mjera štednje koje su uništili srednji sloj. Vi ste se bavili time da Italijanima predstavljate neobična rješenja poput e, olakšavanja otkaza ili dekriminalizirajući poreznu utaju. Prije šest mjeseci gospodin Verhofstadt je rekao da je u odnosu između Italije i Europe izgubljeno deset godina zbog Berlusconijevih gluposti, a sada je tu prošlo deset godina i još dodatnih šest mjeseci. Za e, gospođa Hans, Uvaženi kolege i kolegice, predsjedniče, e, premijeru Renzi. Vjerujem da je vaše predsjedništvo vijećem, e, nije bilo nimalo jednostavno, vi ste nastupili u trenutku prelaska i tranzicije, bilo je možda krivo previše očekivati, bilo bi krivo, ali pa možda ste trebali otvorenije govoriti o problemima koji su se e, upravo pojavili u posljednjim danima ponovno i mislim da smo jučer upravo dobro o tome govorili jučer da svi zajedno građanima Francuske moramo biti zahvalni što su ovim e, maršem pokazali e, i dali možda europskoj politici novu šansu da ponovno E, se pregovara između političkih lagera o ciljevima Europa, ali između političara i građana, nešto o čemu se već dugo govori. I e, odnosno ciljeve vašeg predsjedanja, mislim da je važno sada iznova razgovarati o tome kako od nepovjerenja ponovno stvoriti povjerenje i to ne samo između različitih skupina u našim društvima, nego i stvarno između građana i političara i bilo bi mi drago da ste u ovom e, kontekstu rekli kako vi to zapravo vidite, e, što e, ministar unutarnjih poslova Europske unije, znači kao ministar unutarnjih poslova, dakle što u Europi postoji u smislu slobode? Kad smo, na primjer, vidjeli koliko podataka postoji o atentatorima i ubojicama, zapravo me e, obuzima nesigurnost kada vidim da je stari odgovor sada novi odgovor i kada bi više podataka trebalo stvoriti više sigurnosti za Europi. Što se pak tiče integracije obrazovanja, to je nešto o čemu moramo govoriti i govorit ćemo, ali kao zelena znam da ovi sigurnosni izazovi su ozbiljni izazovi, ali ipak dosadašnji odgovori zapravo nimalo nisu e, zadovoljavajući. Vi ste govorili o e, izbjeglištu, azilu, useljavanju kao prioritetu italijanskog predsjedanja, a u ovom trenutku e, rekao bih da e, ovi e, brodovi koji dovlače očajne, očajne ljude iz Azije i Afrike u Europu da su oni upravo simbol za to ono čime smo se mi e, bavili uredbama Dublin 1, 2 i 3 i da one točno isto signaliziraju da Europa e, nije na kraju svojih e, ekonomskih moći nego jedna od najbogatijih društava na svijetu, a da mi nismo uspjeli još pronaći odgovarajući odgovor na to. Grčka i euro je još jedna tema koja unosi puno nesigurnosti. Znači što se događa sve oko e, stabilizacije eura i krizne politike. Na ovom mjestu ime svog kluba želim još jednom reći da ne vjerujem da će euro postati stabilniji, a bez da se politička elita usudi e, krenuti dalje u političku i ekonomsku integraciju Europe nije u Grčkoj problem gospodin Cipras za Grčku ili za druge, nego je problem da do sada nismo bili u stanju e, stvoriti povjerenje za ekonomsku i političku integraciju Europske unije. Zahvaljujem na pozornosti. Riječ za FDD gospodin Culo. Presidente Renzi, sve Gospodine Renci, prije šest mjeseci ste ovdje rekli Europa kada bi se sama snimala i imala izraz dosade, umora i također indiferentnosti. Meni se čini da je to dobar opis vašeg predsjedavanja Europskom unijom. Čini mi se da ovdje vidimo danas iluzionista koji izlači zeca iz cilindra. Nadate se da, da ćete iznenaditi sve i izvukaši iz e, šira jedan sporazum koji će nam omogućiti da očuvamo svoje nacionalne proračune, no iz prvih dojmova čini mi se da se ovaj sporazum odnosi samo na onaj minimum koji smo očekivali, a to je da samo ulaganja za sufinanciranje već e, odobrenih i promicanih radova od same komisije i to je malo u odnosu na prošlogodišnja obećanja. Moramo reći da nas ovaj prevrat neće više iznenaditi i pretvariti, niti će nas zavarati činjenica da je vaše mjeseće bilo mjeseće izgubljenih prilika. E, naime, kada preuzimate vodstvo ovako važne institucije, onda treba dati sve od sebe, jer ako se vuče snažno, onda se donosi koristi za sve, jer inače se samo gubi vrijeme. Ovo je bila izgubljena prilika, bila je izgubljena prilika imenovanje gospođe Mogherini za visoku predstavnicu za vanjske poslove i ona je zauzela jednu simboličnu poziciju kada smo mogli tražiti nešto konkretnije. Gospođa Mogherini još nije uspjela niti vratiti, naše marince u Italiju. Također je izgubljena prilika i e, mogućnosti zabrišavanja koje ste vi promicali, međutim niste uspjeli predložiti niti jednu konkretnu mjeru. A to vidimo u Italiji gdje je 43% mladih bez e, posla, a nezaposlenosti je dosegla 13,4%. Bila je izgubljena prilika i zaštita naših poduzeća koja su tražila da se konačno postigne sporazum u vijeću kako bi se zaštitilo Made in Italy, a to je e, sporazum koji je, koji je ovaj parlament poslužio na e, srebrnom poslužavniku, ali vi ste to odbacili. Izgubljena prilika također je bio sporazum o energetskoj učinkovitosti koji je rasprodan na interesima velikih sila i također sporazum o GMO-u koji osuđuje naše poljoprivrednike na predavanje svega u ruke velikih multinacionalnih korporacija. I također je bila izgubljena prilika i operacija Triton e, koja je ovisila o dobroj volji određenih država. I također e, je bila izgubljena prilika i TTIP koji ugrožava i dalje europska poduzeća i program o digitalnoj agenti koji ne prodviđa konkretna ulaganja kako bi naše gospodarstvo postalo modernije i konkurentnije. No, vratimo se selfiju koji je vam drag, gospodine Renzi nažalost, unatoč sjajnom osmijehu koji pokazujemo na fasadi, zapravo iza toga stoje samo ruševine. Hvala. Eh, Riječ ima gospodin Salvini u ime neovisnih zastupnika. Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj semestar ne kritizira samo sjerna Liga, Lega Nord, nego i ova vječnica. Htio bih da na 10 sekundi građani koji nas prate putem televizije i putem interneta ne vide moje ružno ili lijepo lice, nego da zahvaljujući internetu i televiziji ugledaju ovu vječnicu i da nam one prikažu kompletnu vječnicu. To je prazno, pustoš i to je dostojan kraj šest mjeseci priče. Čak niti članovi Rencijeve stranke nisu izgubili niti trenutka e, svog vremena da bi slušale vaše prazne riječi. Praznina u ovoj vijećnici je najbolji odgovor na vaše prazne riječi koje su međutim obećavale toliko prije šest mjeseci. Rekli ste da je Europa obilježila nov početak, no sada nam pokazato i još jedan dokument o onome što je učinjeno, no što je ostalo. Visoka nezaposlenost, pogrešna valuta poput eura što niko ne dovodi u pitanje, nema zaštite poduzeća, nema zaštite Made in italija nema e, zaštite europskih poduzeća od krivotvorenih proizvoda iz Kine. Izmjena direktive Bolkenstein koja ugrožava brojne e, radnike u sektoru turizma, toga nema. Nema obrane poljoprivrede. Imamo više tisuća poduzeća koja proizvode rižu zato jer dolazi riža iz Kamboče. Zatim e, nije zaštićeno europsko povrće, proizvodnja povrća. E, sklapate sporazume sa Marokom u ime dijaloga, zatvaraju naša poduzeća, a multinacionalna poduzeća ulažu u Afriku. Imamo dva europska vojnika koje godinama zadržava Indija i njih Indija još nije vratila. Zatim imigracija. Promijenili ste imena, ali se ne mijenja smisao. Možete to nazvati e, Mareno Osrum, Tritom ili kako god želite, no zapravo je u tijeku invazija bez presedana koja ugrožava milijune europskih državljana. Što ste tu učinili? Ništa. Rusija u ovakvom trenutku umjesto da hodate Parizom što su ispravno učinile brojne osobe, zapravo treba uspostaviti dijalog sa Rusijom koja se mora suprotstaviti i e, islamskom ekstremizmu. Na 11. stranici vašeg programa stajala je namjera da se ponovno pokrenu pregovori kako bi Turska ušla u Europu. Na e, sreću, vaš, neuspjeh nam je omogućio da izbjegnemo ponovno pokretanje ovih pregovora. I, e, hvala vam na pozornosti i živjela e, Latvija koja će sigurno moći učiniti više nego što je to učinilo talijansko predsjedništvo. Da, Jedini koji je e, iznio konkretne rezultate za proteklih pola godine je predsjednik komisije, znači što se tiče budžeta i razvoja u bankovnom sektoru. Da, to je tako. Inače je govoreno puno o europskim vrijednostima i povjerenju građana, a onda kao posljedice je predsjednik vijeća rekao sada je važno preokrenuti cijelu politiku i to će se dogoditi sada u komisiji. Nadam se da se to neće dogoditi doista jer Zapravo ona politika koja je vođena do sada bila je politika pouzdanosti, stabilnosti i rasta. Bio je to pokušaj da se i o onome što je dogovoreno zajedno, paket od šest mjera, dva mjera, da se korak po korak ide u tom smjeru. I išli smo naprijed korak po korak ako sam u Kad pogledam Španjolsku ili Irsku, Dakle, u mnogim zemljama jesmo krenuli naprijed, možda u nekima i nije išlo tako dobro, slažem se, ali treba onda se zapitati na čemu je, o čemu je onda e, to, zbog čega je to? Treba li sad zbog toga sve odbaciti, e, popustiti kriterije stabilnosti i sada obećavati strukturne reforme kojih se ne treba držati? Ne vjerujem u to. Povjerenje ljudi ovisi o tome hoćemo li dati konkretne rezultate i napredak i mogu li ljudi osjetiti da se stvari ide doista napred i da imamo rast. E, to nije ovisno o više novaca ili o više programa, nego o pouzdanosti, pouzdanosti, a tome e, pridonosi da se ono što je zaključeno i pridržava. I to si želimo od Komisije parlamenta vijeća, ali i od zemalja članica. Zahvaljujem. Mr. the... Gospodine Royal, e, plava Katica, želite li e, odgovoriti? Gospodin Etring? Gospodin Etring, izvolite. Hello sir and happy new year. Uh, nova godina svima. Slažete li se da ono što smo vidjeli e, od strane gospodina Renzija ovdje je zapravo jedna virtualna performansa u svijetu ideja i arogantnost koja nadilazi riječi prema onima koji su mu suprotstavljeni ili biste se složili da smo mi samo vjernici e, koji jednostavno kao mi e, koji nemamo demokratsko gledište e, prema ovim civiliziranim i učenim ljudima, a ne odgovornost prema onima koji su nas izabrali. Uvaženi kolega, da ste, mislim da je ovo predsjedništvo doista donijelo neke rezultate koji su izneseni, a onda je e, predsjednik e, vijeća rekao da sve treba preokrenuti. To ne podupiram. To je razlika. Zapravo e, ne, ne bem ja ovdje u općenito oblačenje politike i političara. To također isto ništa ne donosi, ako smijem reći. Honorevole Ferreira. Hvala gospodine predsjedavajući, predsjedniče Juncker, gospodine Renci. Talensko predsjedništvo ćemo pamtiti po čitavom nizu inicijativa kao što je Fond za rješavanje sporova u bankama i dokapitalizacija. No, uglavnom ćemo ga se sjećati po hrabrosti i inteligentnom promišljanju i stavljanju nekih ključnih pitanja vezano za Europsku uniju i eurozonu na dnevni red. E, održavanje gospodarstva i zapošljavanje podrazumijeva potrebu za strateškim investicijama. Moramo kontrolirati javne financije, odnosno javne rashode. Talijansko predsjedništvo se bavilo tim pitanjima, ona su bila u središtu političke rasprave o budućnosti Europe. Sada imamo novi parlamentarni saziv, imamo novu komisiju, međutim u Europi je i dalje stagnirajuća situacija, a građani gube povjerenje u europski projekt. Istina je da talijansko predsjedništvo još uvijek nije proizvelo energetski šok koji bi pokrenuo Europu nakon godina dogme i slijepog vjerovanja u mjere štednje što je osiromašilo Europu, talijansko predsjedništvo je barem progovorilo o bitnim pitanjima i počelo je pokretati Europu u pravom smjeru. Ništa još konačno nije ostvareno, ali barem smo započeli o tome razgovarati i to ne možemo učiniti samo na razini država članica, nego to mora biti kolektivni poduhvat. Isto tako moramo vidjeti koji su nedostaci europskih institucija i institucionalne arhitekture i nadam se da se neće gubiti vrijeme

ne koristimo ovu usporedbu sa selfijem. Čini mi se da je ta metafora zadimila naša razmišljanja i zamaglila naš pogled, a da iza toga zapravo stoji nedostatak prilika. No, trebamo se pogledati u oči, trebamo sagledati inicijativu Erasmus ili ona koja nosi naziv Telemah i treba zapravo E, omogućiti mladima da ostvare svoju budućnost. No, želim razgraditi jednu po, jednu riječi koju sam ovdje čula. Rast. Znači li to Junckerov plan, fleksibilnost bi navodno bila poštivanje svih ugovora i pakta o stabilnosti kao što je rečeno u ovoj vječnici ili znači li to pak oduzimanje demokracije zahvaljujući TTIP-u ili čak Expo gdje će raditi milijuni mladih bez ikakve naknade. Mislim da Europa može nobiti nadu zahvaljujući milijunima osoba koje su izašle na ulice kako bi se oglasile protiv nesigurnosti radnih mjesta i također mislim da taj glas dolazi iz Grčke. Ne možemo graditi Europu pod pretpostavkom da će Grčka biti izbačena iz našeg kontinenta. Nadamo se da će pobjeda Aleksisa Ciprasa otvoriti vrata novoj mogućoj Europi. Riječima gospodina Maso. Hvala gospodine predsjedavajući. Predsjedniče vijeća, kao francuz želim vam zahvaliti na sudjelovanju u, na povijesnom mimohodu u Parizu i hvala vam na pravednim riječima koje ste izrekli. Zahvaljujem i Jean-Claude Junckeru na riječima koje je rekao iz dubine srca. Slažemo se kada kažete da ste tijekom posljednjih šest mjeseci eh, da ono što je najbolje za Europu su bile reforme u Italiji. Mislim da bi se i druge zemlje poput moje mogle nadahnuti vašom hrabrošću. To nije bilo potpunosti u skladu sa ambicijama koje su izgovorene na početku. Htio bih spomenuti dva dvojbena rezultata. Kao prvo što se tiče proračuna, da, Europa ima proračun za 2015. godinu, ali 25 milijardi neplaćenih dugova spriječit će Europsku komisiju da pokrene bilo kakvu novu politiku ove godine. Drugo, što se tiče kontrole mora na sredozemlju, mi pozdravljamo uspjehe talijanske E, pomorskih snaga e, u sklopu Mare Nostrum i Tritona. Međutim, e, za Triton nema sredstava, tako da postoji opasnost da će ta operacija biti manje uspješna u spašavanju i u upravljanju migracijskim tokovima. Mislim da su stvari samo odgođene za kasnije. hoćete li odgovoriti na dva pitanja, gospodina Koburna i gospođe Morni? Imate riječ na 30 sekundi. Uh, Slažete li se sa mnom da ćemo pamtiti italijansko predsjedništvo po dvije stvari. Po kolapsu eura i potencijalnom izlasku Grčke i Italije, te aferi LuxLeaks, E, koja je u velikoj mjeri opteretila ovo predsjedništvo. Gdje je tu pitanje? Pardon. E, e, gospođo imate riječ. Vi ste rekli da vas je nadahnulo talijansko predsjedništvo. Mene zanima je li vas nadahnulo i na krađe i prijevare koje sada isplivavaju na površinu, a koje je provodila naša politička klasa u ovim godinama. Expo u Milanu imamo mafiju, tu je se ubacila indrangeta, a godinama se ništa nije činilo. Za moze u Veneciji su pokrali javna sredstva i nitko nije ništa rekao. Svi su korumpirani, nitko nije kriv i svi su se nagodili. U Rimu imamo također mafiju u gradskoj upravi i sve vas je to nadahnulo. Pa čestitam. Je, je, euh, je vous remercie. Zahvaljujem na pitanjima. Htio bih e, reći govornicima da za razliku od njih nisam europski federalist. Prema tome smatram da ono što se dogodilo u Grčkoj, Luksemburgu ili nekim drugim državama članicama u posljednjih šest mjeseci ne ovisi o Europskoj uniji, niti to ovisi o radu talijanskog predsjedništva. To je interna stvar svake pojedine države članice. Na isti način ću odgovoriti na moguće kritike a, talijanskoj vladi. To je nešto što ne treba uputiti ovdje u Europskom parlamentu nego predsjedniku vlade Republike Italije. Gospodine Gualtieri, imate riječ. Hvala. Pa mislim da riječi kojima je predsjednik Juncker odao priznanje dvema važnim odlukama koje će se uskoro dodjeti, odnosno uredbi o planu ulaganja i priopćenju o fleksibilnosti, da su te riječi nadahnute upravo talijanskim predsjedništvom i one trebaju zaključiti raspravu o rezultatima ovog predsjedništva. o kojem se tvrdi međutim nepravedno da potiče samo provincijalizam. To su doista značajni rezultati koji su ostvareni i koji također sežu izvan okvira zadataka jednog polugodišnjeg predsjedništva. To su važni suštinski rezultati i priopćenje će pokazati jasno da pravila sadrže fleksibilnosti u prethodnim godinama. Ta e, fleksibilnost u primjeni pravila nije primjenjena na veliku štetu po gospodarstvo na našem kontinentu i također to su važni rezultati po pitanju metodologije. Ovo predsjedništvo je se zalagalo za jednu parlamentarnu političku dimenziju Europe i ako su nam e, manifestacije u Parizu pokazale da Europa nije samo proceduralna, mislim da će upravo nastajanje ove političke Europe postati trajnim nasljeđem e, talijanskog predsjedništva. Gospodine Gualtieri, gospođa Bizzotto je podigla plavu karticu. Hoćete li odgovoriti na pitanje? Izvolite, imate 30 sekundi i podsjećam e, da plavu karticu treba podići ako želite postaviti jedno pitanje ili tražiti pojašnjenje od govornika, a ne koristi se za jedno izlaganje koje se protivi tvrdnjama koje su prethodno iznesene. Vi ste govorili o konkretnim rezultatima. U Italiji porastao je javni dug, broj poduzeća koja zatvaraju vrate, porasla je nezaposlenost. Vi Razgovara, e, razgovarate li sa poslovnim subjektima i sa građanima? Zato jer ovaj e, optimizam koji iskazuje naš premijer se ne osjeća u Italiji. Situacija je sve gora. Dakle, dosta je ovakvih priopćenja i ovakvih riječi zato jer postoje konkretni problemi i oni su također i porasli tijekom ovog europskog semestra. Gospodin Gualtier, imate riječ. Pa e, ovo je rasprava koja se treba odviti na nacionalnoj razini. Dalijansko gospodarstvo je u zabrinjavajućoj situaciji i zbog niza pogrešnih odluka koje su donijele i prethodne vlade koje je podržavala i vaša stranka. Međutim, u ovom šestom mjesecu su po prvi puta postavljeni temelji za promjenu kursa u europskoj politici. Naravno, ne možemo očekivati da će priopćenje koje će se usvojiti u 13 sati dati e, određene rezultate. Mislim da ni Superman ne bi uspio u tome, no s obzirom e, na postignute rezultate uz sve njihova ograničenja ovim priopćenjem mi ćemo postaviti trajne temelje buduće europske politike i to je nešto što moramo priznati i to je izvanredan politički uspjeh. Gospodin Fedele riječ. Hvala. Ja bih također zahvalio gospodinu Renciju na ostvarenim postignućima u proteklih šest mjeseci. Vi ste došli sa ambicioznim programom u trenutku kada je financijska kriza još uvijek e, bila žestoka u čitavoj Europi. Sada imamo novi parlament i novu komisiju i htio bih istaknuti e, dva aspekta u kojima se moglo odraditi više. Prvi se odnosi na jedinstveno digitalno tržište, što je spomenuo kolega Verhofstadt, a drugi se odnosi na najveći izazov koji je pred nama, a to su ciljevi u području ublažavanja klimatskih promjena. Vijeće je smanjilo ambicije ovoga doma u tom kontekstu. E, mislim da to ne znači gubitak investicija niti dinamike u budućnosti. To je zadatak koji ćemo, na kojem ćemo morati nastaviti raditi tijekom ovog parlamentarnog saziva. E, to je bitno i za građane i za e, poduzetnike u Europi. Gospodine Federli, imamo plavi karton. Jeste li spremni odgovoriti? Gospođa Gardini ima riječ? Ne, Gradini, Gradini, gospođa Gradini. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kazali ste da se u području zaštite okoliša komisija pokazala razočaravajućom. Međutim, ja bih spomenula i neka druga područja. Smatrate li da treba unaprijediti radni program komisije pomoću amandmana? E, mislim da nije bilo prijevoda na talijanski jezik. Hvala na pitanju. Ja sam uvijek za danje koreka u području zelenih politika. Ja spadam u tu skupinu i smatram da je naša budućnost u zelenom gospodarstvu. To je nešto što će koristiti i gospodarstvo i zapošljavanju. Ne govorimo sada o radnom programu komisije, nego dajemo pregled rada talijanskog predsjedništva. Mnogo toga je već učinjeno, međutim, e, pogotovo ako uzmemo u obzir da imamo novi parlamentarni saziv, novu komisiju i e, posljedice financijske krize koje su bili vrlo, e, vrlo ozbiljne. no to nije izlika da se ne radi na tom zelenom paktu. Riječ ima gospođa Gardini. Hvala. Mislim da je očito svima dao natoč dobroj volji koju smo uložili, gospodine premijeru, zapravo ne osjećamo veliko oduševljenje. Očekivali smo nešto konkretnije. Nakon niza godina koje smo proveli u Europi i mi italijani smo se navikli biti konkretni jer smo ovdje se naučili baviti se suštinom. Dakle, ako smo na taj način recimo otvorili i kredit koji ste nam vi omogućili ovim lijepim riječima i e, ocrtali lijepu budućnost Europe, ovaj naglasak na budućnosti Europe je malo izvan okvira rasprave, zato jer mi ovdje radimo bilancu predsjedništva. Mislim da je trebalo ovdje položiti karte na stol kako bismo imali jednu konkretnu raspravu među nama, zato jer za to nema baš mnogo prilika. A danas se talijansko predsjedavanje zaključuje i bilanca ne oduševljava previše. Dakle, ponavljamo, očekivali smo nešto konkretnije, naročito u radu na prekinutim predmetima na kojima ćemo i dalje naporno raditi zato jer smo uvjereni da je to korisno za naše državljane. No, ipak e, očekivali smo nešto više, naročito u rješavanju gospodarskih i razvojnih problema. Vi ste spomenuli mnogo toga što se nije ostvarilo, a niste niti dali nikako usmjerenje o tome kako se baviti situacijom koja je najnovija, što učiniti s operacijom e, Triton i također što učiniti sa ISISom e, koji prima islamske teroriste iz čitavog svijeta, niti također ste mm, ostvarili nešto po pitanju fleksibilnosti i zvanja iz pakta o stabilnosti. Dakle, mi smo okrenuli u ovo putovanje sa Televahom, međutim, ostala nam je e, slika onog izgubljenog dječaka koji je gledao e, svoju majku Penelopu kako tka i čeka e, svog oca koji, da se vrati iz rata. Mislim da je mnogo toga što se moglo učiniti u ovih šest mjeseci. Hvala mogu dopustiti samo jednu plavu karticu za svakoga govornika i molim vas da se ograničite na postavljanje pitanja. Gospođo Gardini, hoćete li odgovoriti na pitanje gospođo Breso? Gospođo Breso, imate riječ. Hvala. E, htjela sam pitati gospođu Gardini sljedeće. Mi Ovdje samo ponavljamo da je naš glavni cilj omogućiti Europi da se vrati na put rasta, a to znači ulaganja. Tu imamo dva rezultata, dakle ne samo Junckerov plan, nego i e, zahvaljujući zlatnom pravilu sada možemo odmah izravno ili neizravno potaknuti ulaganja koja su važna za države. Ne smatrate li da su to konkretni rezultati i drugi su već naveli određene rezultate, ali ovim mi se čine važnimo, naročito kada govorimo o onome što smo mi tražili u ovih kratkih šest mjeseci i u odnosu na ono što ste vi tražili u zaludu proteklim godinama. Da, mislim da se tu slažemo. Drago mi je da je talijansko predsjedništvo kao što je rekao gospodin Juncker e, surađivalo na e, ovome putu. To je međutim put koji se krenulo prošlog proljeća prije talijanskog predsjedavanja na e, kongresu u Dublinu. Dakle, nastavljamo tim putem, ali želim reći prema načinu na koji će se protumačiti ovaj govor u Italiji zapravo nismo mnogo toga vidjeli konkretnoga. to je to je ono što <laughs> nije spomenuo gospodin premijer. Zahvaljujem e, predsjedniče, premijeru. E, vi ste bili predsjednik vijeća u burna vremena i e, svakako vjetar je puhao i naravno kad vjetar puša uvijek se pokažu dvije vrste ljudi. Jedni se povuku iza zidina, a drugi otvore jedre i krenu nekamo krenuti, a mi imamo osjećaj, osjećaj da ste vi pokušali otvoriti jedra, ali zbog e, Europske unije i Europskoj uniji je i kad puše vjetar teško možda krenuti dobro naprijed e, ali u svakom slučaju e, puno je truda uloženo e, u e, mnoge, mnogim područjima i upravo je puno, s, puno, puno truda uspješno zaključen jedan paket mjera s kojim su svi zadovoljni. To razumijem, ali ne razumijem onda one kolege i kolegice koji se uopće nisu E, koji nisu sudjelovali u tim poslima, koji uvijek e, samo sjede tamo negdje i onda samo predbacuju svima da se ništa ne događa, a sami ne sudjeluju. Mislim da je to sramota. Gospodin, gospođa Hvala. Zahvaljujem. E, želim iskoristiti ovu priliku da talijanskom predsjedništvu zahvalim na dobro odrađenom poslu u svim poslovima, u jednom e, i drugom području, ali nakon događanja posljednjih dana u Francuskoj na neki način e, je čudno raspravljati o malim stvarima, malim pitanjima kao što su ova ili ona tema, ali upravo to e, čini nas velikim da možemo razgovarati o velikim pitanjima, ali i malim pitanjima, kao što je na primjer e, reforma e, europskog, europskog žiga na proizvodima i upravo zbog velikih napredaka koje možemo postići siguran sam, sam da ćemo uskoro moći riješiti ova pitanja. Europa građanja, građana svakako je postala jača Vidjeli smo 3,5 milijuna ljudi e, koji su se e, okupili e, na ulicama, ali i mi od nas u Europi se očekuje da jamčimo njihova temeljna prava kao temelj i upravo to mora biti podloga svega onoga što želimo za svoj cilj. Hvala gospodine predsjedavajući. Shvaćam zašto neki pozitivno govore o radu talijanskog predsjedništva. U ekonomskom smislu stvari su se dobro odvijale. E, došlo je do gospodarskog oporavka. i to vidimo i u Španjolskoj odakle ja dolazim. Junkerov plan će biti podloga za uspješniju budućnost, barem se tako nadamo. I sporazum o jedinstvenom europskom nebu, području vanjske politike. Zatim smo se bavili ulogom u ukrajinskoj krizi. Teroristički napadi posljednjih nekoliko dana pokazali su nam da moramo osnažiti prostor sigurnosti, slobode i pravde. Jedan od prioriteta trebao, e, trebao bi biti također pitanje evidencije imena putnika. Da bismo zajamčili građanske slobode ne možemo učiniti ništa drugo osim da osnažimo sigurnost. Sigurnost nije temeljno pravo, ali je od ključne važnosti ako želimo upražnjavati slobode u Europi. Hvala. Hvala e, Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici, Italija je preuzela predsjedanjem Europske unije u trenutku kada je došlo do promjena u europskim institucijama. Imamo novi parlamentarni saziv, imamo novu komisiju i nove čelnike. Predsjedništvo je dobro rukovodilo tim tranzicijskim razdobljem, radeći na vlastitim prioritetima i završavajući nedovršene projekte. Kao izvjestiteljica za novi sustav hitnih telefonskih poziva, Surađivala sam sa predstavnicima talijanskog predsjedništva. Suradnja je bila konstruktivna, zahvaljujući talijanima. Uspjeli smo postići sporazum e, između parlamenta i država članica na dobrobit građana i cestovne sigurnosti u Europi. Prema tome želim iskoristiti ovu priliku da čestitam vama, e, premijeru i vašim suradnicima. Gospođa Gabriel, hvala e, predsjedniče Europske komisije, premijeru. Na kraju talijanskog predsjedništva možemo vam čestitati na uspješnoj institucionalnoj tranziciji između dvije komisije. Ta tranzicija je povećala i vašu političku odgovornost i upravo zato se želim osvrnuti na četiri prioriteta. Kao prvo pozdravljam usvajanje zaključaka o upravljanju migracijskim tokovima i pokretanje procesa iz Kartuma sa zemljama Afričkog roga. Veća sinergija između politike imigracije i vanjske politike također je od velikog značaja. To je dobar pravac za stvarnu diplomaciju u području imigracije. Međutim, mnogo sam više suzdržana kada je riječ o operaciji Triton i financijskim sredstvima i mogućnostima za postizanje solidarne i efikasne politike. Kada je riječ o prostoru sigurnosti, slobode i pravde, Moram konstatirati da su vrata šengenskog prostora još uvijek zatvorena za Bugarsku i Rumunjsku usprkos tome što ispunjavamo tehničke kriterije. Ta politička blokada mora prestati. Treće, vidjeli smo što se dogodilo sa južnim tokom. Energetska politika mora biti koncipirana kao instrument regionalne integracije što će omogućiti državama članicama, uključujući i Bugarsku, da nastavi podržavati evropski projekt radeći na e, tome da se ostvari zajednička dobrobit sa zemljama Juga i Sredozemlja. Čestitam Italiji, također na ministarskoj konferenciji u Italiji sa zemljama Euromeda u 11. mjesecu. Žao mi je što ništa nije odrađeno u e, zakonodavnom području e, direktive u ženama u upravnom odboru. Nadam se da e, to u budućnosti više neće biti slučaj gospodin Tarabela, e, premijeru Renci, predsjedniče Juncker, e, vi ste radili na proračunu za 2014. i 2015. Također smo vidjeli vašu političku želju za pokretanjem gospodarskog rasta. Međutim, vaše predsjedništvo bilo bi uspješnije da niste imali dva handikapa. Prvo su rokovi, e, dakle, osnivanje parlamenta 1. srpnja i zatim potvrda komisije i početak rada prvog studenog. E, normalno je da je zbog toga patio zakonodavni rad. Drugi hendikap su sva predsjedništva imaju sva predsjedništva u drugom semestru, dakle početak rada kada već ulazimo u ljeto, dakle dva e, mjeseca u srpnju i kolovozu kada se zapravo zaustavlja s radom. I treba vidjeti možda da li bi se moglo početi raditi prvog drugog i prvog osmog kako bi se na bolji način raspodijelila ta dva ljetna mjeseca koja su manje produktivna. Gospodin Salini ima riječ. Gospodine premijeru, ja sam zastupnik e, u ovom parlamentu po prvi puta i slušajući ovu raspravu stekao sam dojam da je mnogo od onoga što je rečeno nakon vašeg izlaganja i onako bi bilo rečeno bez obzira na to što bi učinili tijekom talijanskog predsjedništva. Međutim, to malo guši raspravu i također nam oduzima ono što bi moglo obogatiti naš rad. Ja smatram da e, je pozitivna činjenica plan ulaganja od 300 milijardi, dakle bilo bi teže ne imati ga. Dakle, skromno polazimo od toga i također e, sam e, spreman to suštinski razmotriti. Dakle, imamo u tom planu i prednosti i nedostatke i imamo financijsku polugu koja je značajna i zapravo to na neki način oduzima također i e, iz plana ulaganja koja bi bila korisna, recimo ulaganja u željeznice. I imamo ljude koji su spremni baviti se problemima i ići do kraja ovom e, velikom nastojanju, ovoj velikoj pustolovini izgradnje Europe koja ne bi bila predmetom rasprave na jednom znanstvenom kupu, nego bi bila e, mjesto za rast i za podizanje obitelji i zapravo to je pozitivno. E, vrlo e, često se optužuje zastupnike za nedolazak na rasprave, no oni koji to čine nisu ovdje. Međutim, e, naš prijedlog je prijedlog koji ima jasne korijene. Ja ponavljam, to su judejsko-kršćani korijeni koji su u ovom trenutku izloženi napadima i mi ne, ne smijemo čekati druge signale, druge znakove. Gospodine Salini, Gospodin Vali je podigao pravu karticu. Želite li odgovoriti na pitanje? Gospodine Vali, imate riječ. Izvolite, 30 sekundi. Hvala na e, riječi nakon trećeg e, plavog kartona koji sam podigao, koji možda niste vidjeli. E, gospodine Salini, vi ste ovdje nov, ali sjedite u jednoj stranci koja u Europskom parlamentu snažno podržava fakto stabilnosti i rastu. Pitam vas, Ono što je Predsjednik Renci propustio učiniti kako bi e, podržao fiskal kompakt i stabilnosti, kako bi se izuzeli. Hoće li to biti korisno za Talijane? E, to vas pitam zato jer Italijani trebaju znati da će biti još siromašniji u narednim godinama. Gospodine Salini, izvolite. Ja sam e, bio član lokalne uprave i ja sam sam doživio na vlastitoj koži paktu stabilnosti. Nije istina da nam on onemogućuje da postojimo to čini onima koji nemaju konkretnih rješenja za lokalnu i javnu upravu. Dakle, danas poslijepodne ćemo razgovarati o planu i mi smo tražili ne da se izbjegne pakt o stabilnosti, nego da se isti revidira. Dakle, ono što vas brine, brine i nas, ali još i više. Tražimo konkretne prijedloge. E, gospodine Valli, samo da vam dam na znanje, dakle predsjedništvo odlučuje hoće li dopustiti pitanje plavom karticom. Budući da je vaš klub danas iskoristio veliki broj plavih kartica, onda sam smatrao prethodnim ne dati vam riječ kada ste prethodno tražili da postavite pitanje. riječima. gospodin Danti. Hvala. Predsjedniče Juncker, gospodine e, Renzi, talijansko predsjedništvo koje se upravo zaključuje je označilo prekretnicu u političkom životu Europe. O temama inteligentne fleksibilnosti i politike e, rasta se e, raspravljalo na dnevnom redu Europske unije na sredozemlju sada uz talijanske brodove imamo i brodove drugih europskih zemalja i to možemo sve prepisati i promjenom političkom stanju koje je proizišlo iz izbora, ali također i odlučnom djelovanju talijanskog predsjedništva. Svi bismo mi zajedno trebali pretvoriti ovu političku prekretnicu u novu priliku koja će nam omogućiti značajniju ulogu u svijetu, također i veće polaganje pozornosti na e, socijalno stanje i također se trebamo temeljiti na realnoj ekonomiji. Ovih šest mjeseci nam je pokazalo kako e, samo više Europe je rješenje za sve izazove u nalazećim godinama. Ova slika koju smo vidjeli svi u nedjelju europskih e, lidera koji stupaju zajedno i e, želim da se to pretvori u političko djelovanje. Da citiram Raspinelija, raspinellija put kojim treba krenuti nije niti siguran niti lagan, ali treba njime kročiti. Hvala. Gospodin Zala ima riječ. Dragi kolege, kod davanja ocjene rada talijanskog predsjedništva ne smijemo zaboraviti da je proteklo razdoblje od šest mjeseci donijelo neke od najvećih izazova u području vanjske politike, e, porast islamske države u Iraku i Siriji, e, kriza u Ukrajini promijenile su okružje u Europskoj uniji. Talijansko predsjedništvo je dobro odgovorilo, dogovorili smo paket sankcija u odnosu na kršenje međunarodnog prava od strane Rusije. A to je povijesno postignuće naše vanjske politike. Što se tiče južnog susjedstva, nekolicina država članica, uključujući Italiju, pridružili smo međunarodnoj koaliciji protiv ISIS-a, e, što je zaustavilo vojni napredak i dovelo do povlačenja njihovih snaga. Također smo dali odgovor na krizu na sredozemlju, to je operacija Triton. Trenutno e, možemo biti zadovoljni zbog činjenice što i na istoku i na jugu e, je situacija nešto stabilnija nego prije ljeta. Izbjegli smo najgori mogući scenari i u tom smislu treba odati počast italijanskom predsjedništvu. Prelazimo sada na postupak spontanog javljanja za riječ. Budući da se mnogo kolega javilo za riječ, ja ću dati riječ samo onima koji su se prvi javili iz svakog političkog kluba. Riječ ima gospodin Jurek na jednu minutu. Dziękuję, Hvala, gospodine predsjedavajući. Tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana čuli smo mnogo lijepih riječi o europskoj solidarnosti. Međutim, kada je bilo potrebno iskazati solidarnost našim poljoprivrednicima koji su pretrpjeli posljedice ruskog embarga, ta se solidarnost, je, ta je solidarnost naprosto presušila. Upravo u takvim situacijama može se vidjeti da države članice trebaju mirno zauzeti stav za vlastitu sigurnost i upravo u takvim situacijama treba iskazati solidarnost. U buduće kada budemo davali ocjenu rada nekog predsjedništva, moramo biti spremni da pomognemo u interesu sigurnosti našega kontinenta i pokazati lojalnost prema prijateljima. ima gospođa Kosta. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine Renci. Mislim da je italijansko predsjedništvo odigralo temeljnu političku ulogu u ovoj godini promjene u sastavu institucija i također s obzirom na Europu 2020 mislim da je učinila mnogo kako bi stavila u središte našu politiku i naš rad i to je potvrdio i gospodin Juncker a također time što je proširio tumačenje fleksibilnosti. No, želim podsjetiti na važan e, trokut, e, istraživanje kultura i audiovizualne e, djelovanje. Dakle, mi smo po tome, tom pitanju mnogo učiniti zahvaljujući talijanskom predsjedništvu sa ministrom za mladež, kulturu i sport, jer je tu mnogo postignuto. To je važan rezultat i obrazovanje će biti jedno, jedan od pet prioriteta plana ulaganja i mislim da to treba privući pažnju. Također, Veza koju je komisija prepoznala između djelovanja predsjedništva po pitanju novih e, vidova poslovnih djelatnosti i poduzeća je doista obilježila njihovo djelovanje i polaže se sada velika pozornost na ulaganje u kulturnu baštinu Europe koja će otvoriti mnoga radna mjesta potičući kulturni turizam i time ostvariti gospodarski rast i na tome treba zahvaliti talijanskom predsjedništvu što je to postiglo. Hvala. Riječ ima gospođa Lopez Memeho. Hvala gospodine predsjedavajući i dobro jutro svima. Tijekom talijanskog predsjedništva mnogo se govorilo o europskom identitetu. I taj identitet e, čini europski socijalni model koji se između ostalog temelji na socijalnom dijalogu i važnosti kolektivnih pregovora. Naravno, bitno je i postići odgovarajuću mjeru vezano uz radno zakonodavstvo i prava radnika. Istovremeno tijekom predsjedništva vidjeli smo da su se predlagale neke reforme koje ugrožavaju e, zaštitu radnika. To, se, to je bilo očito u Italiji, a iste stvari se događale i u nekim drugim zemljama poput Španjolske. Mi ne jamčimo radna mjesta, niti gospodarski rast. E, čuli smo o Uliksu, ali isto tako treba spomenuti Penelopu e, ženu koja čeka i pokušava tkanjem sačuvati ono što je postignuto i vi ste na taj način zapravo razgradili socijalno tkivo u Europi i na taj način je izgubila taj svoj identitet o kojemu je toliko bilo riječi. Nadam se e, da će doći neke promjene s novim predsjedništvom. Mi želimo im sve najbolje, gospodin Kastaldo. Hvala. Gospodine Renci, danas smo saslušali jedno izlaganje o stvarnosti u nadrealnom okruženju. Vi ste govorili o Europi koja mijenja kurs o fleksibilnosti i rastu u europskoj viziji, ali kakva fleksibilnost, kakva promjena? Ona 21 bijedne milijarde Junkerove komisije ili ona e, realnost trojke koja vara europske državljane ili ona stvarnost gdje smo zaboravili opet predložiti minimalnu obveznu plaću za građane Europe koji osjećaju nedostatak socijalne Europe. Da, vaša vizija gdje je moja generacija u Italiji i u brojnim drugim zemljama je podijeljena između onih koji imaju i koji nemaju posao u potpunoj propasti zaposlenosti. Budući da volite književnost, onda ću vam reći da, onda ću vam citirati Umberta Sabu. Vi ste ne samo da ste odložili svoje planove u ladicu, nego ste ukrali cijeli radni stol. Opet na sredozemlju zemlju podižemo zidove koji e, osuđuju su, jug na e, jedno barbarstvo antisocijalne dimenzije, zato jer oni koji su izgubili posao, koji imaju 80 godina i kradu sada po samoposluživanjima ne traže naša mišljenja nego traže našu hrabrost, naš primjer koji bi bio dosjedan i hrabar. To znači Europa i to znači Italija. La parola all'onorevole Borghezio. Riječ ima gospodin Borghezio. Il presidente di turno Gospodin Renci je obećao veliko zalaganje za zaštitu malih i srednjih poduzeća i on je održao to obećanje kako bi spasio od propasti poduzeće svog oca javnim sredstvima dok su drugi talijanski mali poduzetnici počinili samoubojstvo osjećajući očaj zajedno sa vlastitim zaposlenicima. Mi danas stalno slušamo pozive naših e, poduzetnika, malih obrtnika i radnika koji bi htjeli spasiti vlastita poduzećima. I pitamo se želi li predsjednik Renci koji je i dalje talijanski premijer doista se založiti kako bi spasio radna mjesta i riješio problem nezaposlenosti mladih i kako bi učinio za druge ono što je učinio za poduzeća vlastitog oca koje je trebalo otići u stečaj da nije bilo poduzeća predsjednika vlade i također privremenog predsjednika Europe. Per la la parola a nome del riječima u ime vijeća predsjednika vlade Republike Italije gospodin Renzi. Hvala gospodine Tajani. Tri velika pitanja su danas na raspravi. Prvo se odnosi na bilancu kako je možemo konkretno smatrati. Dakle, ja zahvaljujem članovima Europskog parlamenta što su istaknuli ono što ja nisam sasvim precizno naveo, nadovezujući se na završni tekst našeg predsjedništva, no doista mi je drago što su nam odana i priznanja zbog e, pozitivnih postignuća tijekom e, ovog polugodišta i što je paradoksalno stiglo od drugih govornika i ne od nas. Istina je da je bilo i nekih poraza, ne da smo zaštitili Made in, to je svakako tema na kojoj ćemo nastaviti i raditi i svakako je pitanje koje za nas predstavlja jedan negativan aspekt kao što vrijedi za pitanje telekomunikacija što je bilo težak predmet. Niz puta smo se sastali sa radnim skupinama, također smo raspravljali o tome na neformalnom vijeću u Rujnu u Milanu, imali smo dva nacrta teksta koje smo predložili, negdje je postignut određeni napredak, neutralnost interneta recimo, ne i roaming međutim, gdje mislim da je bilo najviše razmimoilaženja u mišljenjima. Dakle, istina je Brojni su aspekti koji nisu riješeni kao što smo htjeli, no onaj dio rasprave koji se usredotočio na postignuća tijekom ovog polugodišta je dio rasprave koji nas najviše dojmio zbog pozornosti koji su time posvetili kolege iz drugih zemalja, naročito postignutim e, rezultatima. u mojoj zemlji prigoda kraja ovog predsjedavanja je također prigoda za raspravu što je tim očite u Italiji zato jer smo u Italiji doživjeli izmjenu tehnokratskih vlada i političkih vlada i zatim e, raznih koalicijskih vlada koje su u određenim slučajevima vodile suprotstavljene strane. No, čini mi se čudnim da članovi Europskog parlamenta koji predstavljaju Italiju upiru prstom u sve negativne aspekte u našoj zemlji i to govorim vama predsjedniče Tajani koji ste pratili događaje u našoj zemlji i s drugih funkcija, ne samo funkcije predsjednika parlamenta i to dobro poznajete, dobro poznajete situaciju ako dolazimo sa različitih strana e, političkog spektra. Da, gospodin Gualtieri je rekao da imamo treći dug na svijetu, dva trilijuna eura, ali također smo i prvi po privatnoj štednji na svijetu, 4 trilijarde eura. I kada članovi pokreta pet zvijezdica kažu da su obitelji sve siromašnije, to se protivi onoj stvarnosti koju prikazuju brojke. U trenutku zapravo talijanske obitelji povećavaju svoju štednju od 3,5 trilijarde eura na 3,9 trilijarde eura od 2012. do 2014. Zašto se to dogodilo? To se dogodilo zahvaljujući činjenici, a oprostite mi, što moramo odgovarati i na pitanja koja se tiču moje zemlje konkretno, to činjenici da živimo u strahu, u zabrinutosti i poruke koje nam dolaze nisu samo poruke koje se temelje na mjerama štednje, a to je jedna filozofska i kulturološka rasprava koju bismo mogli dugo voditi, nego sve tim porukama budućnost smatra prijetnjom i dolazimo do tog paradoksa da je u posljednjih nekoliko mjeseci Italija ostvarila rast štednje. Dakle, obitelji su paradoksalno sve bogatije zato jer se brinu i jer se boje. Teško vas je uvjeriti u stvarnost, ali stvarnost se sama po sebi nameće. To kažem gospođi moji iz pokreta pet zvijezdica koja ističe problem korupcije u Italiji. E pa upravo 2014. godine je talijanski parlament na prijedlog vlade odlučio, možda nisam imao vremena to reći, jednoglasno na prijedlog vlade da se Rafaelu Cantoneu povjeri zadaća da e, vodi odbor za borbu protiv korupcije što nam je omogućilo da steknemo kontrolu nad situacijom u Veneciji po pitanju moza i to je omogućilo također u slučaju Expoa da se e, zaključe i privedu kraju prijevare i da se otvori ta velika sezona postignuća i također nam je to pomoglo da e, donesemo i zakone koji nemaju presedana u Europi. Teško je govoriti o postignućama vlastite zemlje ako smatramo europsku platformu platformu gdje treba loše govoriti o vlastitoj zemlji. Gospodinu Salviniju e, priznajem e, dosljednost u ponašanju više nego u sadržajima, no mislim da je on dobro učinio što je istaknuo teškoće i također osjećaj ogorčenosti koji državljani osjećaju kada vide da je ova vijećnica prazna. I meni je drago da je gospodin Salvini našao svoje mjesto u Europskom parlamentu s obzirom na njegovo prisustvo u talijanskim medijima, a na njegovo manje često prisustvo u europskim institucijama u kojima se nalazi već 11 godina. Kada gospodin Salvini koji se bavi jednom e, nacionalnom političkom bitkom koju ja poštujem, iako je on s druge strane, i kada on dođe do izborne kampanje za tri godine, evo ne želim sada produžiti e, svoj mandat, dakle kada on bude u predizbornoj kampanji, vrlo lako će italijanski državljani reći pitat ćemo Rencija što je učinili za Italiju i pitat ćemo Salvinija što je u ovih 11 godina učinio za Europu. Evo, ja vjerujem i time ću zaključiti da je danas politički klub koji je model gospodina Salvinija, uzor gospodina Salvinija, e, zanimljivo predložio dokidanje sporazuma iz Schengena šengenskog sporazuma. To je nešto što je gospođa Le Pen već predložila na konferenciji za tisak. Želim vas podsjetiti na ono što je govorio talijanski ministar unutarnjih poslova iz Sjevernog saveza koji vodi gospodin Salvini koji je rekao da bi suspenzija Schengena bila kraj Europe. Gospodin Maroni je tom prilikom rekao da bi se Italija trebala snažno usprotiviti zatvaranju šengenskog prostora. Taj sporazum, ta izjava gospodina Salvinija koji pokušava zakrenuti na lijevo, ali neće ostvariti političke rezultate, vrlo snažno i jasno pokazuje nešto što je vrlo očito, a to je da postoji dojmljiv jaz između demagogije i stvarnosti. Postoji ogroman jaz između onih koji ulažu. Molim vas za poštovanje. Dakle, onih koji ulažu jednu političku ideju koja oduševljava i onih koji se klade na strah. I Dozvolite mi, gospodine predsjedniče, da to budu moje zaključne riječi koje ću prepustiti vama na raspravu danas. U Italiji imamo utakmicu između onih koji prepoznaju teškoće, ali ustaju na noge i nastoje ih riješiti. I one, on, to su oni koji zamišljaju za našu zemlju budućnost koja je jednaka prošlosti, značajnoj prošlosti koju već imamo i s druge strane su oni koji se klade na strah, koji se klade na to da nećemo uspjeti. To je poruka koja je vrlo korisna za izbore i ako želim reći kolegama iz UKIP-a koji nisu ovdje, koji su prije vikali da sam ja navodno rekao da su bjednici naši birači, dakle ja predstavljam stranku koja je dobila najviše glasova u Europi, 11 milijuna i 200 tisuća za glasova. Dakle, ne smatramo bjednicima one koji glasuju, nego smatramo bjednicima one koji poriču stvarnost, koji poriču činjenice. A činjenica je da ćemo mi izaći iz krize ne ulažući u strah, ne kladeći se na poraz, nego nastojeći da svi uvide da je jedino moguće rješenje za našu djecu to da Europa ne bude spomenik, ne bude voštani muzej, niti skup općih mjesta. Europa može imati smisao jedino ako uspije staviti naglasak na e, osobe koje vjeruju u budućnost, u sutrašnjicu, koje se ne boje i koje ne smatraju ono što se događa u svijetu prijetnjom. Da, svijet jest zastrašujuć, no ja smatram i nadam se da će to biti uvjerenju e, uvjerenje sviju da je Europa veća i snažnija od prijetnji i da su europske vrijednosti snažnije od bilo kakvog napada. To je razlika između nas i onih koji žele živjeti kao bjednici Nadamo se da će budućnost koja nas očekuje ovisiti o svakome od nas i ako budete vjerovali u našu prošlost i u našu povijest, onda će i naša budućnost e, biti ta u kojoj će zvijezdice Europe voditi nas u našoj plovedbi i u našem hodu. Hvala. Hvala gospodine premijeru. Želim zahvaliti talijanskom predsjedništvu na obavljenom poslu u ovih šest mjeseci. Želim poželjeti mnogo sreće Italiji, zemlji koje imam čast biti državljanin, jednoj od osnivačica Europske unije. Ja sada predajem riječ predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru. Izvolite. Euh, Gospodine predsjedavajući, u zaključku vezano za ovu raspravu htio bih još jedanput odati počast talijanskom predsjedništvu na kvaliteti njihova rada e, kao i samom premijeru Renciju. Međutim, neću sada nastavljati ovu talijansku raspravu. Mi se nalazimo u Europskom parlamentu i kao što ste neki dan obećali E, da se, kao što sam nedavno obećao da se neću miješati u interne stvari država članica, sada ću stati. Hvala predsjedniku Junkeru za